Dobro jutro svima, hvala lijepa što ste nam se pridružili. Ako nema prigovora, nacrt i prijedlog dnevnog reda može biti prihvaćen bez ikakvih izmjena. Imamo prijevod na 16 jezika i kao obično spis je dostupan u elektroničkom obliku na portalu i prenosi se uživo putem weba. Također imate zapisnik od 30, 29. i 30. E, e, rujna. Ako nema dakle nikakvih e, napomena i prigovora, dnevni red se smatra i zapisnik se smatraju usvojenim. Što se tiče međuinstitucionalnih pregovora, u tijeku su dva trijaloga. Prvi koji se odnosi, e, prvi pregovori se odnose na uredbu o gnojivima, odnosno trijalog se trebao prvi održati ovog ponedjeljka, nažalost zbog bolesti izvjestitelja, to je moralo biti odbođeno i sada je planirano za 22. studenoga utorak. Što se tiče preinake, o standardima emisija za nova laka vozila i komercijalna u 13. studenog e, listopada su e, bili održani prvi trijaloški razgovori. Svrha trijaloga je bila da se predstave odnosna stajališta i da se da mandat tehničkim stručnjacima, da se daju pojašnjanja i potraže zajednička stajališta o tehničkim pitanjima. Drugi trijalog se treba održati 30. studenog u Strasburu. Baš imam sreće. Zatim prelazimo na prvu raspravu zakazanu za danas. Riječ je o izvješću zastupnika Mendela o uspostavljanju programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća i europsku statistiku. Gospodine Mandl, imate riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Dobro jutro svima ovoga posljednjih dana sjedanja u Strasburu. Hvala lijepa što ste mi dali priliku da prvi e, govorim, budući da u 9 sati, odnosno 5, prije 9, 5 minuta do 9 moram otići zbog sastanka sa ministrima vanjskih poslova Kosova. Što se tiče ovog izvješća, ispričavam se, sad ću preći na njemački des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms über den Binnenmarkt. Sastavljanje e, e, e, strukture unutarnjeg tržišta, uključujući mala i srednja poduzeća i statistike. Vodeći odbor je IMKO Izvjestitelj tamo je naš e, kolega Nikola Danti. Imamo i mišljenja od Agrija, Ekona, Itrea i od nas iz Envija. Envi je zajedno sa Agrijem i Imgo ima podijeljenu e, nadležnost za lanac e, opskrbe hranom i zaštite hrane. E, zajedno sa e, VFO-om je komisija na 7. lipnja e, objavila program za unutarnje tržište. Unutar tog programa su aktivnosti kojima je prethodilo pet prethodnih programa. Za program unutarnjeg tržišta je predvidno 4 milijarde eura 41% od toga je za mjere e, lanca opskrbe hranom. E, cilj je da se zaštitom i prevencijom e, napas, štetočina zaštititi bilje i životinje kao i osigurati održivu poljoprivredu Program za lanac opskrbe e, hranom se e, odnosi i na e, veterinarske proizvode kao i na zaštitu bilja. A komisija je predvidjela za to višegodišnje programe a naročito su predviđene mjere za izvanredne okolnosti. Tada se onda e, ubacuju hitne mjere. Envi je zainteresiran za nadzor e, e, VFO-a, razvoj statističkih podataka, ali to ne smijem dovesti do toga da poduzeća budu preopterećena administracijom E, osiguranje sigurnosti hranom je vrlo potrebno za dobro funkcioniranje unutarnjeg e, tržišta. E, skandal sa konjskim mesom iz 2013. pokazuje da prekogranični rizici i skandali sa hranom E, utječu na e, dobro odvijanje unutarnjeg tržišta. E, s obzirom na sve veću globalizaciju, sve više su potrebne učinkovite mjere koje poduzimaju države članice naročito u pogledu sigurnosti hrane. Danas u 14 sati je rok za predavanje e, amandmana, a 6. prosinca na Svetog Nikolu će biti glasanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ću dati riječi izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Balas je prvi, izvolite. E, Hvala predsjednice, izvjestitelju. U prvom redu, prva točka o koje su, će inzistirati socijalisti i demokrati je načelo. Ne možemo imati zaštitu e, zdravlja naših sugrađana ako je dobit i konkurentnost glavno načelo po kojem mi djelujemo. To je nemoguće. Tu je kontradikcija. E, važno je zdravlje građana E, drugo je načelo jeste da nećemo moći osigurati zdravlje naših sugrađana ako nemamo e, promjenu načina proizvodnje i potrošnje. Ako ikada mislimo da možemo nastaviti po starom običaju i e, trošiti u, u tolikim količinama kao do sada, zdravlje građana neće biti osigurano moramo financirati potrebnu tranziciju u potrošnji i e, proizvodnji moramo usvojiti model koji danas još nije dovoljno e, podržavan od strane Europske unije treća važna stvar e, to je fenomen koji se sada pojavljuje a na tome inzistiram to je uvoz ilegalni uvoz E, prehrambenih proizvoda, naročito mesa. specificiram e, afričko meso. E, tu trebamo biti vrlo budni i vršiti nadzor jer takova kršenja propisa su brojna E, uvoze se životinje koje mogu biti nositelji vrlo opasnih oboljenja za nas. Trebamo e, brzo djelovati. A sad e, mi ćemo predati 14 amandmana. Mi se naročito fokusiramo na potrošače. Moramo imati bolju sljedivost proizvoda. Tu imamo jedan problem koji je povezan sa označavanjem označavanje e, nije više dostatno. QR e, e, kod bi nam dozvolio da imamo bolju sljedivost i, poduzeća već to usvajaju. Dakle, bolje označavanje je hitno potrebno. Moramo također imati oznake koje će reći sve o načinu proizvodnje, o korištenju pesticida i tako dalje. Pogledajte proizvode koji se proizvode u velikim trgovinama, u lancima. Potrošači nemaju dovoljno informacija, a E, dobrodošle su mjere koje smo uveli e, tu smo se jako zalagali e, to je dobrobit životinja i to je povezano sa higijenskim uvjetima loše uzgajane životinje predstavljaju opasnost za potrošače i na kraju ne možemo i dalje djelovati onako birokratski, slažem se sa izvjestiteljem. Moramo tu uključiti i civilno društvo i udruženja potrošača. E, mm, to se sada već pojavljuje, e, ali moramo e, također podcrtati važnost da potrošači osnivaju svoje udruge kako bi zaštitili svoje zdravlje Evo, e, toliko od nas. E, zahvaljujem kolegama i kolegicama i predsjednici. Hvala lijepa. sada gospodin Ajkaut. Hvala lijepa, predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na ovome nacrtu mišljenja. Mislim da možemo biti kratki jer doista smatramo da je smjer kojim je krenuo izvjestitelj svakako smjer koji zeleni mogu podržati. Hvala na tome. Mislim da je najvažniji dio toga izvješća da bismo i nešto što mi želimo e, naglasiti, da smo dakle kao Europska unija e, imali prilike svjedočiti nekim e, skandalima povezanim sa hranom, sa konjskom hranom, proizvodima od konjetine, E, febrinilom u jajima i tako dalje. Nije to pitanje samo tržišta, naravno, već je i pitanje povjerenja potrošača e, u prehrambene proizvode, a naravno postoji ta javnozdravstvena dimenzija. To je doista važno istaknuti. E, važno je, dakle, ne samo govoriti prazne riječi, već i podržati sredstvima djelovanje. Stoga je razočaravajuće da komisija u svome prijedlogu reže sredstva za kontrole, za nadzor koji ima za cilj spriječiti prijevare. To je važno razmotriti i svakako ćemo predložiti amandmane da se za takva e, djelovanja povise sredstva jer je doista e, važno povratiti povjerenje potrošača u Europskoj uniji u prehrambene proizvode. Stoga se slažemo sa velikim dijelom toga što je izvjestitelj naglasio, mislim da možemo postići dobar sporazum o ovome mišljenju. Hvala lijepa. Now, uh, on behalf of Mr. dobro sada uh, u ime gospodina Pjehe, gospođa Krupa. Htjela bih naglasiti da podržavamo inicijativu komisije da se podrži tržište hrane i e, uopće prehrambena industrija. Potrebno je težiti sinergijama s drugim inicijativama, što uključuje naravno i digitalno tržište kako bismo poboljšali konkurentnost gospodarstva Europske unije i preobrazbu i prilagodbu E, ono što nas najviše brine jest zdravlje potrošača i stoga je ispravno što je izvjestitelj uočio prostor e, za poboljšanje prijedloga komisije. S obzirom na epizodsku situaciju i na činjenicu da se države članice neke moraju nositi sa problemima kao što su afrička svinska kuga i druge zarazne bolesti životinja. U svakom slučaju postoji potreba da se povisi, omotnica za financiranje e, mjera kontrole ili barem zadrži proračun e, namijenjen takvom djelovanju na istoj razini. On definitivno sada nije dostatan. S druge strane, trebali bismo izbjeći pretjerano administrativno opterećenje i vrijedi naglasiti da se takvo opterećenje može pojaviti ne samo na strani poduzeća, već i na strani javne uprave. Moguće je da ću podnijeti neke amandmane, do neće ih biti mnogo. Hvala. Dobro, hvala lijepa. Itko drugi se želi javiti za riječ? Ako ne, u tom slučaju gospodin Diđoljo iz komisije. Izvolite. Dobro jutro, gospođo predsjedavajuća, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Kao prvo htio bih reći da je ovo uopće prvi puta da se program bavi lancem prehrane. Dio je to jednog šireg programa koji se odnosi na unutarnje tržište. To zapravo svjedoči o važnosti mjera kojima se bavimo, prije svega veterinarskim mjerama, mjerama zdravlja bilja, mjera službene kontrole – koje su doista usmjerene na to da se osigura da dakle kontrole postoje, da radimo na sprječavanju, na prevenciji, no isto tako i da promptno reagiramo u slučaju kriza, pojave bilo koje konkretne bolesti i naravno na iskorjenjivanju bolesti. E, stoga je riječ o kontinuitetu sa novim programom u usporedbi s onime što se sada čini. Isto tako će biti i nekih novih elemenata u programu koji se odnose na lanac e, prehrane. Prije svega E, s aspektima koji se odnose na dobrobit životinja, posvetit će se više pozornosti otpadu od hrane, odnosno kako rješavamo taj e, bitan element i na kraju, što nije i najmanje važno, sa svim prijevarama povezanim sa hranom. Dakle, to su tri glavna aspekta kojima ćemo se baviti u programu. Isto tako e, je valja imati na umu i zaštitu E, ljudskog zdravlja, to je e, jedan od glavnih ciljeva ovog programa jedinstvenog tržišta. Također dopustite da kažem nekoliko riječi o pojednostavljenju. ćemo sve od sebe e, da se unesu neka pojednostavljenja u način upravljanja programom, dakle bit ćemo usredotočeni na rezultate i istodobno olakšati posao upravama, administracijama kako bi se program mogao provoditi na ispravan i efikasan način. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Mandel za zaključak. Izvolite. Hvala lijepa za ovu konstruktivnu raspravu i za vrlo dobre komentare. Već se veselim amandmanima jer se nadam da ćemo moći e, se svi usmjeriti u istom pravcu. A to je jako dobro. Hvala. Hvala lijepa. E, u dva sata danas je rok, a 6. prosinca ćemo glasovati na odboru. Sada predlažem pet minuta stanke, a nakon toga ćemo krenuti sa glasovanjem. Lijepo vas molim da zauzmemo svoja mjesta kako bismo mogli početi sa elektroničkim glasovanjem. Nadam se da ste pripremili svoje kartice za glasovanje. Sjajno. Prvo glasovanje odnosi se na Europsku godinu zelenih gradova 2020 i riječ je o jedinstvenom glasovanju, elektroničkom glasovanju i otvaram glasovanje. And the vote is... Glasovanje je zatvoreno i prihvaćeno je. next item. Sljedeća točka. Mehanizam za rješavanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu. Amandman 15. Ko je za? Protiv? Provjera. 15. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. je amandman. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Da, izvolite. Prostite, moja kartica nije pripremljena, tako da samo malo pričekajte. 1, we Provjeravamo amandman 1, zatvaram glasovanje. I prihvaćanje amandman. Ubrojali smo i zastupnika. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijen je. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Prihvaćen. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijen. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 10, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 11, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 12, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 13, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 14, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Konačno glasovanje elektronički. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćeno. A sada glasujemo o zahtjevima homologizacije za motorna vozila i prikolice. Počinjemo amandmanom 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeru, molim. Otvaram glasovanje. Odbijen je. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Do provjera. Amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 16. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijen je. 17 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 18 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 19 tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, amandman 19, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Nisam vidjela guje po ovom pitanju. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 21. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijanje. 22 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 23 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 24 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 25 tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. ste glas za? A u tom slučaju je amandman prihvaćen. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani i je. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijen je. 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani i tri 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijen Četiri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. I konačno glasovanje elektronički. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćeno. Dobro, sada glasujemo o Europskom fondu za regionalni razvoj i o kohezijskom fondu. Nacrt mišljenja, amandman 21, tko je za? Protiv? suzdržani, odbijen je. 15 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 51 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 52 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 5 tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, amandman broj 5. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Molim provjeru. 53. Amandman 53. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. 54. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaćen. 55 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 56 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 56 sam rekla, amandman 56. 57 za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 7 i 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 8. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen je. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 16. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. 61 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 9 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. Ili možda da ipak provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 62 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 63 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 64 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 10 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 65 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 11 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen je. 66 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. Kompromisni 1, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćen. Kompromis 2, tko je za, protiv, molim provjeru, kompromisni amandman broj 2, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Gospodine Lopez, ste li dobili karticu za glasovanje? Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Bez obzira. Kompromisni amandman broj 3. Ispričavam se, kaže predsjedateljica sa 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 70. Tko je za? 69. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Ista većina. Amandman 70 tko je za? Protiv? Suzdržani odbijen je. Kompromis 3 tko je za? Protiv? Provjeru molim. Kompromisni amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen je. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru, da budemo sigurni. Zatvaram glasovanje. Prihvaćanje. Amandman 75. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. 76. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 76. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen je. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen je. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. 79. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijen je. 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijen je. 81. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijen je. 82. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijen 83 za, protiv, suzdržani, odbijen je. 84 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 85 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. Kompromisni pet, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Molim provjeru. Otvaramo glasovanje za kompromisni prijedlog broj pet. Zatvaramo glasovanje. Prihvaćanje. Kompromisni šest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćanje. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? prihvaćen. 23 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 24 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen je. 25 tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Mislim da je prihvaćen, no sad ćemo provjeriti. Zatvaramo glasovanje. Prihvaćen je. 26 tko je za, protiv, suzdržani, odbijanje, 27. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijanje, 28. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaćanje, 29. Za? Protiv, suzdržani, odbijanje, 30. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijanje, 31. Za? Protiv, suzdržani, odbijanje, 32. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijanje, 33. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijanje. 34 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje Kompromisni 7 tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaćen je amandman 2. Tko je za? protiv, suzdržani. Niste mi ništa pokazali. Amandman broj 2. Tko je za? Prihvaćen. Hvala. Amandman 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaćanje. 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaćanje. 4. Tko je za? Protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje prihvaćanje. 39 koje je za, protiv, suzdržani, odbijanje. 14 za, 40, e, ispričavam se, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru za amandman broj 40. Zatvaram glasovanje. Prihvaćanje. 41 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 42 za, protiv, suzdržani, odbijanje. 43 za, protiv, suzdržani, prihvaćanje. 44 za, protiv, suzdržani, odbijanje. 45 za, protiv, suzdržani, molim provjeru, amandman 45. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 46. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaćenje. 47 tko je za, protiv, suzdržani, prihvaćenje. 48 za, protiv, suzdržani, odbijen. 49 za, protiv, suzdržani, odbijen je. I konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I prihvaćeno je. Time smo zaključili ovaj dio sjednice u kojem smo glasovali o amandmanima. lijepa.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 Okay, um, let's, uh, let's discuss the minimum requirements for water reuse. Možemo sada razgovarati o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode. Razmatrat ćemo nacrt izvješća. Izvjestiteljica je gospođa Simona Bonafe, ali zamijenit će je danas gospodin Dofoli. Izvolite predstaviti mišljenje. To znači da će se to odraziti i harmonizirane standarde na razini Europske unije kako bismo mogli e, izbjeći da zahtjevi u pojedinim zemljama članicama e, predstavljaju prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta na ovom području. Ja sam zadovoljan s radom komisije, ovaj prijedlog je dobro došao i on uzima u obzir iskustva iz primjerice Francuske, Italije i Španjolske, ali ipak mislim da je potrebno da uvrstimo neke promjene kako bi ovo zakonodavstvo bilo jasnije, posebice kad se odnosi na definicije, e, na ulogu i odgovornosti uključenih dionika i na glavne Eh, elemente upravljanja rizikom. Isto tako je bitno da proširimo područje primjene ove direktive i da uključemo i eh, korištenje za civilne i okolišne svrhe. Eh, I na taj način bismo mogli poboljšati koristi korištenja ovakve vode. Sada idem na specifične elemente. Evo, mi želimo naglasiti razliku između pročišćene vode, dakle vode koja je odgovara, na odgovarajući način e, pročišćena i e, recovered water, odnosno oporabljene vode, a to bi bilo u skladu s ovim zakonodavstvom. U talijanskoj verziji koristi se e, purified riječ umjesto recovered, a to bi moglo predstavljati problem kad je riječ o tumačenju ove direktive. Isto tako moramo imati bolju definiciju osoba koje su uključene u e, oporabu e, komunalne e, otpadne vode. Što se tiče operatera postrojenja i krajnjeg korisnika, mi želimo navesti i operatora distribucijske mreže ja mislim da je vrlo bitno da navedemo zadaće koje će obavljati svi ovi dionici. Kad je riječ o minimalnim zahtjevima, ja se slažem e, sa onim što govori komisija, slažem se E, sa e, zabrinutosti komisije, a to je dio e, studije našeg istraživačkog centra. Znači oni naglašavaju zabrinutost zbog salmonele. Kad pogledamo moguću korištenje ovakvih voda, ne možemo sve to svesti samo na poljoprivredno navodnjavanje. U nekim državama članicama takva voda se već koristi u civilne svrhe, primjerice golf tereni, zelene površine i tako dalje. E, tu je riječ i o salinizaciji i tako dalje. Nisam spomenuo industrijsku upotrebu, budući da smatram da bi se to trebalo riješiti na nacionalnoj razini, da bi to trebalo propisati zakonski na nacionalnoj razini u skladu sa pojedinim slučajevima. E, moramo povećati osviještenost osvještenost kako bismo e, naglasili da je veliku količinu vode moguće iskoristiti pročišćavanjem e, komunalnih otpadnih voda. Štete što nemamo usklađene standarde o e, nekim stvarima, zato imamo ovaj rok od pet godina i ja sam tu stavio mogućnost e, zakonodavnog prijedloga. Mi pozivamo komisiju da e, sagleda je li moguće e, napisati propise za indirektnu, neizravnu e, upotrebu ovakvih voda. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala vama, gospodin Gauss. Izvolite. Evo ja prvo želim e, zahvaliti izvjestiteljici, iako danas nije ovdje, hvala joj na trudu. E, između 1976. i 2000 kaže se da su troškovi e, bili 5 milijardi eura zbog suša. Ovo ljeto je bilo najsušnije e, u dugi niz godina. Imali smo i požare. E, u sedmom mjesecu e, temperature su porasle za šest e, stupnjeva. Imamo jako puno iskustva iz zemalja na jugu. Oni se nalaze u vrlo ekstremnim uvjetima i upravo zato imamo neka iskustva. Ovaj prijedlog koji se odnosi na kružno gospodarstvo, mi mislimo da ga je moguće unaprijediti. S jedne strane, E, što se tiče pročišćavanja voda e, i postrojenja, ja mislim da je potrebno definirati e, točke dodatne kontrole gdje će se vršiti kontrola takvih voda i na tom području mi ćemo predložiti određene amandmane. Drugi rizični faktori koje vidimo jesu e, razine kvalitete. Mi se slažemo s potrebom da je, znači to se mora uspostaviti, ali e, moramo biti sigurni koji su to, koje su to razine e, kvalitete i zato što moramo osigurati E, da e, ne dođe do nestašice vode. Nakon toga želim govoriti o roku za e, primjenu ove e, uredbe. U nekim državama članicama e, one su vrlo iskusne u ovom sektoru i njima treba dati dosta vremena, dati neko vrijeme prilagodbe na ovakvu uredbu. Dakle, ja mi sam zabrinut u pogledu roka za primjenu ovakvog pravnog propisa. Inače, zahvalan sam na ovom prijedlogu i nadam se da ćemo postići ravnotežu između sigurnosti i kvalitete kako za e, ljude, tako i za okoliš i moramo iskoristiti prilike e, i zatvoriti vodni ciklus. E, sada bih htio učiniti jednu molbu i što se tiče roka za amandmane, završio je jučer, dakle jučer je bio kraj. mi bismo voljeli da to bude ponedjeljak, zato što smatramo da budući da je sljedeći tjedan e, tjedan kad imamo praznike i mislimo da bi bilo dobro odgoditi taj rok za amandmane za sljedeći ponedjeljak kako bismo ih mogli jako dobro pripremiti. Istina je da smo sada u stresnom razdoblju zbog e, našeg kalendara, ali moramo moći ovo odraditi i moramo moći ovo odraditi sljedeći tjedan jer imamo da još tri dana možemo pripremiti amandmane, možemo ih e, dobro e, razmotriti budući da ovakav jedan pravni propis zahtjeva dodatni rad. Mi zastupnici moramo preuzeti odgovornost u parlamentu i moramo uzeti si dovoljno vremena kako bismo pripremili amandmane. Thank you very much, Mr. Hvala gospodine Gambus. Gospodin Torvalds, izvolite. Hvala predsjednice. Ja sam ovdje u ime Jan Huitema i prvo bih zahvalio izvjestiteljici na vrlo dobro obavljenom poslu. Imamo četiri aspekta koje bi gospodin Huiteman htio naglasiti vezano za ovaj prijedlog. Prvo, tu imamo nekoliko promjena vezano za područje primjene ove uredbe. Mi smo otvoreni za raspravu oko područja primjene. Međutim, ne znam kako će to izgledati sa logističkog aspekta, primjerice kako će se distribuirati ova voda e, za golf e, terene primjerice i je li to troškovno učinkovito. Drugo, trebamo dodatno razgovarati o usklađenosti. Moramo imati jasnu sliku o operaterima postrojenja, ako je on odgovoran za kvalitetu vode i kada prestaje njegova odgovornost, kada počinje odgovornost krajnjeg korisnika. Nakon toga želimo e, biti želimo osigurati to da ovaj prijedlog bude otvoren prema pilot projektima koji će biti stimulirani kako bi se dalje stimulirala e, oporaba urbanih komunalnih voda. Na kraju, određene studije pokazuju da postoji razlika između planova za upravljanje rizikom i e, parametara za nadzor koje neke države članice već koriste. Ti planovi i parametri su isto tako različiti od komisijnog prijedloga i zato bismo mi voljeli bolje pogledati te parametre i planove. To je sve. Hvala. Gospođa Evi, izvolite. Hvala, gospođa predsjedateljice. Ovaj prijedlog o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode je prilika koju sada ne smijemo propustiti ako se želimo osigurati da voda bude sigurna i da je se koristi za industrijsku i poljoprivrednu e, uporabu. To je izrazito bitno posebno kada e, sagledamo negativnu vodnu ravnotežu u određenim dijelovima Europe, a sve to pojačavaju klimatske promjene i suše. Moramo e, biti sigurni da će ponovna uporaba vode nakon dobrog pročišćenja, da će se to odviti poštujući okolišna načenja, da neće doći do do oštećenja tla ili da neće narušiti ljudsko zdravlje. I upravo zato mislim da su autorizacije za ponovnu uporabu vode nešto što treba ostati u rukama nadležnih tijela samo ako smo sigurni da će oni to moći odraditi na ispravan način uključujući e, vođenje računa o svim rizicima. Dakle, oni moraju imati tehničko znanje, tehničku stručnost kako bi se osiguralo da e, je e, postotak mikroba na dostatnoj razini, na najniže mogućoj razini. Moramo se isto tako e, voditi računa o takozvanim upstream i downstream procesima prilikom pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Imali smo jako loše primjere pogrešnog korištenja u Italiji. E, vode se četiri sudska postupka u, ovom trenutku u Italiji. Riječ je o povredi određenih standarda, a koje je trebalo poštivati u posljednjih 20 godina. To se događa mm, od sjevera do juga, i e, troškovi su izrazito veliki. Naš cilj ne treba biti samo e, dati e, stimulus za oporabu vode. Mi se moramo osigurati da postoji usklađenost među europskim standardima kad je riječ o upravljanju i zaštiti vode. Ja sam za to da se pomogne onim regijima koje pate od nestašice vode. Međutim ne smije biti nikakvih problema što se tiče oporabe, pročišćenja vode i isto tako e, ako se vodi računa o skrbi za nus proizvode koji nastaju prilikom pročišćenja vode. Ponekad nema dovoljno tih postrojenja ili nisu kvalitetna i u takvim slučajevima ne bismo trebali odobriti pročišćavanje takvih voda. Nekad nema dovoljno kapaciteta za e, rješavanje problema nus proizvoda kad je riječ o obradi kanalizacijskih voda. Imamo 39 milijuna tona e, takvih nus proizvoda koji se godišnje e, nastaju, a o njima se ne vodi računa na adekvatan način. Znači, to se može odvijati na lokalnoj i regionalnoj razini ako postoji poštivanje odredaba o pravilnom, pravilnoj skrbi o nus proizvode. E sada jedno pitanje, molba komisiji, molim vas, revidirajte direktivu koja je na snazi već neko vrijeme trebali, bismo li mi trebali e, promijeniti okvir Ja sam e, te sva pitanja postavila, a ovaj prijedlog je uravnotežen. S nekim stvarima se potpuno slažemo. E, zadaće upravitelja distribucijskih mreža, krajnji korisnici. Svim, sa tim pravilima se slažemo. Slažemo se sa proširenjem um, načina krajnjih korisnika, korištenja, na primjer navodnjavanje golf terena. S tim se slažemo. S nekim stvarima nismo baš zadovoljni, ali to ćemo vam reći kad ovo podrobnije pogledamo. Gospodin Lopez, izvolite. Hvala vam predsjednice. Prvo e, se želim ispričati u ime svoje kolege e, koja nije mogla biti ovdje. Mi socijalisti smo vrlo svjesni e, problema koji nastaje zbog nestašice vode. A sve se to događa zbog klimatskih promjena i to je nešto što pogađa sve veći broj država članica. Hvala e, komisiji na ovom prijedlogu, hvala kolegici Bonafé, slažemo se s nekim stvarima, ali imamo i određene zabrinutosti. Zemlja poput Španjolske ponovno korištenje vode u toj Španjolskoj nije samo mogućnost, to je naša stvarnost. Pa mi smo referentna zemlja u Europskoj uniji, u cijelom svijetu, jer mi najveći obujam vode koristimo. 50% e, ukupne europske, europskog obujma oporabljene vode pripada Španjolskoj upravo. Dakle, ovaj prijedlog je ključan, ali nas zabrinjavaju sljedeće točke. Prvo, E, lokalizacija točaka za mjerenje, kontrola i validacija. To je ključna tema. E, nakon toga pitanje e, nutrijenata i na kraju rok za stupanje na snagu ovog pravnog propisa. Imamo i tehnička pitanja, primjerice članak 5 odgovornosti operatera E, zahtjevi e, koji se odnose na članak 6. i 7. To moramo još podrobnije razmotriti. A isto tako je bitno imati koordinaciju sa drugim pravnim propisima. Primjerice uredba 852 koja se odnosi na higijenu prehrambenih proizvoda. Ovaj prijedlog bi mogao, mogao dovesti do toga da pročišćena voda se koristi zajedno sa nekim drugim vodama e, u određenim područjima. Moramo uzeti u obzir kružno gospodarstvo. Osim toga, treba reći da analiza troškova, gospodarskih troškova, e, je poprilično nepovoljna. Znači, troškovi bi bili puno veći od onih koji su e,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 Mi se moramo pozabaviti sušom, mi se moramo pozabaviti korištenjem resursa i korištenjem tih resursa u industrijske i poljoprivredne svrhe. Naglašavam da je vrlo bitno osigurati zaštitu ljudskog zdravlja i zaštitu okoliša, ali u isto vrijeme naglašavam da ovaj prijedlog mora voditi računa o iskustvu, o praktičnom iskustvu naprednih zemalja u ovom pitanju, a to e, je u ovom slučaju moja zemlja. I na posljedku je vrlo bitno definirati adekvatni rok za stupanje na snagu ovog propisa. Ovo je uredba i ona treba osigurati dobru primjenu e, u ovom području. Hvala vam, gospodin Liza. Hvala lijepa predsjednice, hvala izvjestiteljima. E, biti ću kratak. E, imam pitanje za Europsku komisiju. Zašto komisija e, e, je odabrala kao pravni instrument uredbu? Problemi vode su zaista ogromni u Europi, pa bismo trebali imati fleksibilni instrument. Francesca Moske je rekla, za nas u Enviju je važno da Mm, e, rješavamo ovo, ove teške teme. Imali smo e, i izvještaj Dantona o vodi, a do ponedjeljka moramo predati amandmane e, za, na ovu temu. Ja bih molio da se to malo produži, da imamo dulji rok za amandmane, jer imamo mali rizik da to više nećemo dobiti na dnevni red e, u ovom mandatu, ali mislim da ćemo ipak uspjeti. Hvala lijepa. Hvala vam, izvolite kolega. Hvala predsjednice. I ja bih e, zahvalio izvjestiteljici na ovom izvještaju. E, vodeni resursi uključuju mnoge dionike E, pa, e, pa mi se čini shodnim da se u e, Europi razvije praksa ponovne upotrebe vode. Trebamo vodenim resursima razumno upravljati. Moramo poljoprivrednicima jamčiti kvalitetnu vodu. To je vrlo važno za sigurnost hrane u Europi. Moramo naći ravnotežu između sanitarne sigurnosti i e, potrebe da imamo politike koje može poticati poljoprivrednike da recikliraju vodu a ne da koriste čistu vodu za poljoprivredu e, treba podcrtati e, važnost definicije odgovornosti svakog dionika naravno da je poljoprivrednik odgovoran za kvalitetu svojih proizvoda treba ocijeniti rizike i prednosti ponovne upotrebe vode. Također je važno e, skladištenje vode. E, mnogi poljoprivrednici e, izravno koriste obnovljenu vodu, ali voda se može i skladištiti. To možemo dalje razvijati i tako dobiti bolju kvalitetu i veću količinu vode. E, tu igraju ulogu i troškovi, pa trebamo e, dati poticaje za e, ponovno korištenje vode. Mm, I na kraju moramo, mi ćemo, organizirati jednu platformu na kojoj će sudjelovati svi dionici. Evropska unija mora dalje poticati istraživanje i razvoj na ovom području. To mora biti dio e, programa Obzor 2020. E, i dalje. Hvala. Hvala vam. A sada u ime komisije gospođa Duzer. Hvala vam. Ja sam voditeljica jedinice za vode u i okoliš i jedna od autorica ovog prijedloga. Sretni smo što smo danas ovdje. Hvala svim e, časnim zastupnicima na podršci ovom našem prijedlogu. Pripremili smo ovaj prijedlog podrobno. Možda se možete prisjetiti da to e, već radimo nekoliko godina ali radili smo utjecaj učinka prošlo ljeto, a tada je bila velika suša u Europi. Tako da smo to uzeli u obzir kad je naš prijedlog napravljen krajem eh, proljeća. Ljeto dvije 17. Eh, 18. bila velika promjena eh, za mnoge zemlje u Europi i to ne samo na jugu. U prošlosti je bila riječ samo o jugu. E, oni su se koristili ponovnom uporabom vode, ali ove godine je to bilo i u Švedskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Estoniji, Danskoj. I upravo zato mi smatramo da je vrijeme za djelovanje. Europska komisija izradila je ovaj prijedlog i sada je on otvoren za raspravu. Cilj je da svi E, daju svoj doprinos i da se riješi problem nestašice vode. Mi smo svjesni da je ovaj prijedlog e, samo početak, međutim to jest nekakav početak i to početak kad možemo biti učinkoviti. Vidjeli ste izvješće IPPC-a o klimatskim promjenima koje je izašlo uh, u listopadu i situacija je doista alarmantna. Vrijeme za djelovanje na području učinkovitog korištenja voda kako bismo spriječili veće štete u budućnosti. Naš prijedlog isto tako smatra da u ovoj fazi možda sve države članice ne žele obnavljati vodu. To je odgovor na e, pitanje gospodina Liza. Dakle, zato smo mi se odlučili na uredbu, a ne direktivu, jer je uredba e, ima izravnu primjenu i koristi se tamo gdje se želi primjenjivati, ali nema onaj teret e, transpozicije, prenošenja u nacionalno zakonodavstvo, nema cijelog tog birokratskog postupka i svih tih troškova koji podrazumijevaju prenošenje direktive. Mi smatramo da na ovaj način možete brže postati aktivni a istovremeno se ne nameće onima koji je ne žele iskoristiti. Naš je prijedlog usmjeren. Usmjeren je na područje poljoprivrednog navodnjavanja. Zašto? E, to je područje gdje je intervencija Europske unije opravdana zbog dimenzije unutarnjeg tržišta. To se ovdje spomenulo nekoliko puta. Imamo E, proizvode koje je moguće navodnjavati na ovaj način i oni cirkuliraju na unutarnjem tržištu. Dakle, tu postoji dimenzija unije. E, komisija nije procijenila učinak na drugim područjima koji su danas ovdje spomenuti, primjerice navodnjavanje golf terena, javnih zelenih površina, parkova i tako dalje. Mi smatramo da bi to bila dobra praksa, to je praksa koja je negdje već zaživjela, ali ona nema europsku dimenziju kao što to ima e, područje navodnjavanja u poljoprivredi e, u ovom području doista je cilj dati europski pravni propis. Vi znate da u akcijskom planu za kružno gospodarstvo komisija e, pristupa i ponovnom korištenju vode. Ovo je samo jedan element ovaj prijedlog danas, ali mi radimo i na drugim pravcima. Neke je spomenuo gospodin Dantan, to je područje investicija, područje istraživanja, inovacija, zato što mi vjerujemo da naš prijedlog ima jako puno potencijala da pomogne Europi da napreduje na ovom području i da globalno postaje važnija. Da zauzme e, mjesto u svijetu na području ove tehnologije. Ovaj prijedlog ima za cilj pomoći okolišu. Vidjeli ste, s obzirom na brojke, što je sve moguće e, i, e, doista može ovo rezultirati učinkovitijem korištenju vode i manjom eksploatacijom vode. A u isto vrijeme e, poljoprivrednici mogu imati održivi izvor za navodnjavanje. U skladu s time mogu donositi bolje poslovne odluke a voda se može iskorištavati na puno učinkovitiji način u poljoprivredi. Naš prijedlog ne propisuje nikog drugog osim one koji e, proizvode e, ovakvu vodu. Dakle, e, u ovom trenutku imamo jednu pravnu prazninu Dakle, mi govorimo o vodi koja se može koristiti za navodnjavanje u poljoprivredi, a koja je dolazi od pročišćavanja komunalnih voda u skladu sa tom direktivom. Isto tako e, je propisano što mogu činiti poljoprivrednici, što mogu činiti krajnji korisnici, e, isto tako i distributeri. Dakle, naša uredba se odnosi samo na operatore u državama članicama i završava sa točkom usklađenosti, a to je onaj output e, nekog postrojenja za pročišćavanje voda. Dakle, spomenjala su se i drugi izvori e, obnovljene vode. Naravno da je to moguće, naš prijedlog to ne ograničava, ali on kaže ako koristite obnovljenu vodu za navodnjavanje, onda morate zadovoljiti određene kriterije i onda tu vodu je moguće prodavati za tu svrhu. Ali ako poljoprivrednik odluči miješati tu vodu sa nekim drugim izvorima, na primjer možda je prikupio vodu od neku drugo, onda je to regulirano e, uredbom o higijeni prehrambenih proizvoda, hrane, gdje postoje odredbe o tome. Dakle, mi ne možemo sada dvostruko to regulirati našom uredbom i upravo zato smo se ograničili samo na ovo područje. Isto tako sam htjela nešto reći o rokovima. Naravno da je bitno dati dovoljno vremena onima koji žele početi sa pročišćavanjem vode, tek početi i za one koji žele možda nadograditi tvoj, svoj sustav ili e, povećati razinu kvalitete. O tome treba tek odlučiti. Ali moramo voditi računa o tome da ova uredba mora neko vrijeme biti na snazi pa da onda možemo nju vrednovati i e, izmijeniti ako to bude potrebno. Zato razmislite i o tome e, kad budete odlučivali o tome koliko ćete vremena dati komisiji. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodine Zofoli, želite li nešto reći? E, svi poznate e, e, gospođu Bonafe, kolege i kolegice, pa znate da će pažljivo proučiti vaše komentare i sažeti ih. Što se tiče produženja roka, mislim da je to razumno. Ne znam koji je bio datum za predaju ili rok za predaju amandmana. Međutim, moramo biti spremni za glasanje na plenarnom zasjedanju. E, peti studeni je rok za predaju amandmana u 11 sati, a u Enviju ćemo glasati o tome 21. siječnja kako bi onda to moglo ići na plenarno zasjedanje u veljači. Hvala lijepa što ste došli na sastanak. Vidimo se na sljedećem sastanku. Doviđenja.